Dobro, gospođa Forwarden bi htjela također postaviti pitanje. Ne morate odgovoriti prije nego što ona postavi pitanje. Izvolite, imate riječ. I'd just like to remind... Želim vas samo posjetiti e, na vaš slogan iz 2016. godine, a to je preuzmemo ponovno kontrolu. E, to je ono što Europski parlament, to je ono što vaš parlament sada čini. Ili to ono što ste htjeli? Da, u mojoj e, državi e, mi imamo suvereni narod, a nisam baš sigurna toliko u parlament. Dakle, u mojoj državi su osobe koje odlučuju i koje donose e, zakone i to je znači slogan iz 2016. znači Brexit stranka je nova stranka. Sad imate jednu i pol minutu, izvolite gospodin Giori. Madam Giori. Gospođa Giori. Hvala. Zahvaljujem. Nažalost, e, lideri nekih država članica još sada nisu imali hrabrosti da razmišljaju dugoročno na proteklom Europskom vijeću i zbog toga nije donesena odluka o, e, na, pokretanju pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. E, prije sastanka na vrhu ta odluka se ticala vjerodostojnosti u regiji i mogla je imati vrlo teške posljedice za našu stabilnost i sigurnost u toj regiji. E, došao je trenutak da razmišljamo o geopolitičkim aspektima. Što se dogodilo? Mi nismo uspjeli djelovati u našem interesu, a te dvije države koje su naši prijatelji bi trebale biti priznate i poštovane zbog njihovog rada i e, zbog njihovog truda. Moramo reći da je to cilj koji stalno odgađamo i ne smijemo se više zavaravati će i drugih sugovornika gledajući dugoročno na toj sceni koji će zauzeti ovo mjesto koje je Europska unija ostavila praznim. Da, ti sugovornici su već na terenu, a nije baš da ih svi želimo vidjeti. E, još samo jedan aspekt na koji bi se htjela osvrnuti. Dakle, čudno je da se u Europskoj uniji mjeri taj europski duh. Kada se dogodi nešto u nekoj dalekoj zemlji što ne odgovara našim vrijednostima, onda imamo zajedničko stajalište a kada mi uzrokujemo neko razočaranje za građane dvije europske države, onda ne slušamo nikakve komentare e, o činjenici da se te građane ne smatra europskim građanima. Zahvaljujem, a sada im riječ zastupnici Fricon. Izvolite. Zahvaljujem. Europsko vijeće je usvojilo taj revidirani sporazum e, kao političku deklaraciju sa europske strane, a sada možemo reći da smo svi, da smo mi napravili sve kako bismo e, sklopili sporazum i kako bismo izbjegli povlačenje Europske unije bez sporazuma hard Brexit. E, htjela bih čestitati svim pregovaračima na izvrsnom radu koji su obavili i koji je omogućio da se očuva jednoglasno suglasnost, također su imali na umu i sve naše ciljeve a sada sve ovisi o Ujedinjenoj kraljevini. Ako Ujedinjena kraljevina e, od, ode iz Europske unije, to će imati određene posljedice i ja i tekako želim dati podršku e, britanskom narodu, ali činjenica je da se danas e, nalazim između dvije vatre, odnosno Britanaca koji se bore za novi referendum, a to je pokazalo da je potrebno preuzeti odgovornost, no činjenica je da je lopta u terenu Ujedinjene kraljevine. Mi da moramo iščekivati da, da Britanski parlament nađe neki izlaz iz ove situacije. Zahvaljujem. A sada gospođa Porit, izvolite imate jednu minutu. E, htjela bih zahvaliti svim europskim prijateljima što su bili tako strpljivi po pitanju Brexita, ali nemojmo se zavaravati. Možemo reći da je ovo tempirana bomba, ovaj sporazum. Ako će e, znači Europski e, parlament, Britanski parlament ratificirati ovaj sporazum, malo više od jednu godinu e, biti ćemo u mogućnosti opet od povlačenja bez sporazuma i moglo bi doći do jako velikih razlika po pitanju poreznog sustava, okolišnih standarda te prava radnika. Također kada govorimo o tom sporazumu, Ujedinjena kraljevina ako E, će biti previše razlika sa Europskom unijom, onda će se odreći tog sporazuma o slobodnoj trgovinskoj razmjeni. E, zato smatramo da bi se ovaj sporazum možda mogao produžiti samo za jednu godinu, ali očito je da će se jako teško razriješiti ovaj kaos zato što će e, Boris Johnson izgubiti na sljedećim izborima ako to ne ispuni. Također, to će biti i jako velik udarac za sve mlade koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini, znači Evropljane, ali i Britance koji žive u Europskoj uniji. Također, Također, e, mi smatramo da je potrebno napraviti e, znači produljenje ovog roka zato što nam je potrebna podrška javnosti. E, zastupnik, zastupnica Philips, izvolite imate riječ. Hvala. U subotu ja sam bila u prosvjedu sa milijunima u Londonu pozivajući na glasovanje da, zato što zato što je taj sporazum, taj grozan sporazum nešto što predstavlja prijetnju za našu državu zato što oslabljuje okolišne standarde i prava radnika. I također e, će otići znači i one e, znači oni ljudi koji su čije su već generacije ranije otišle ali to će pogoditi e, mnoge slojeve društva ali ne sve jednako posebice e, znači crnce ili pak žene oni su ti koji će imati najgore posljedice Upravo zato nama treba još jedan referendum kako bi građani mogli ponovno odlučivati između ovog specifičnog sporazuma ili pak ostanka u Europskoj uniji. Demokracija nije umrla između 2016. i danas. E, Upravo zbog toga su sada e, sve oči Europske e, unije usmjerene prema Westminsteru. Mi smo ti koji nećemo napustiti prava radnika, okolišne e, zakone, sve one koji su pogođeni ovim opasnim sporazumom. Ja se neću odreći mogućnosti da Europska, Ujedinjena Kraljevina ipak ostane u Europskoj uniji. Hvala. Zahvaljujem. Imamo, dvije imamo dva plava kartona za vas ne, nećemo sigurno prihvatiti četiri plava kartona, možda dva. Dakle, ako prihvaćate, gospođo, prihvaćate li? Ne morate. Vaš je izbor. Prihvaćate li? Da. Gospodin Habib, izvolite. Hvala. Gospođa Filip je opisala smanjenje E, standarda po pitanju znači zaštite e, zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Ne mislite li e, i nemate li povjerenja o, u velike znači vrijednosti načela Ujedinjene kraljevine koje smo mi odaslali ovim planetom za napredak čovečanstva i čega smo sada dio? Možemo li čuti odgovor? Izvolite. Ja ne razumijem zašto te osobe, zašto se te osobe toliko boje demokracije? I zašto ovo novo pitanje ne žele postaviti naradu, e, zato što će ovaj novi sporazum ne imati učinak ne samo na njihovu budućnost, nego također na cijeli kontinent. A sada idemo na sljedeće pitanje koje dolazi od gospodina Formana. Izvolite. Samo e, dvije, dva plava kartona, ne četiri. Prihvaćam. Ok, ispričavam se gospodine Forman. Ne možemo. Znači, nisam pitala e, e, govornicu želi li odgovoriti. Ona je rekla da ne želi na ovo pitanje. Zato se pričavam, ne mogu prihvatiti vaš plavi karton. Idemo dalje sa sljedećim govornikom na mojoj listi, a to je gospodin Kampenozi. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Netko je rekao da je ovo rasprava koju smo već eh, nazočili, to je istina ali e, vjerujemo da će Brexit napokon moći biti ostvaren jer o tome se razgovara već dvije, tri godine, ali to nije krivnja onoga e, tko se nalazi u Ujedinjenoj kraljevini, nego nas u, Ujedinjenoj, u Europskoj uniji, nekih od nas koji su mislili da je to možda šala i da oni neće moći izaći iz Europske unije, a istina je upravo suprotna. I sada smo došli do sporazuma, vidjet ćemo hoće li biti zadovoljavajući ili ne i vidjet ćemo što će on donijeti. No, ovo je Europska unija koja poštuje što se događa u ostatku svijeta. I ako dopustimo da zapravo se sve to sruši na nas, ona će prestati biti e, glavni dionik u tim postupcima. A kada govorimo o e, vanjskim krizama, ona to koristi samo u smislu vlastitih interesa. Znači, iskoristila neke situacije e, kako bi destabilizirala situaciju u Ujedinjenoj Kraljevini te u potpunosti ignorira situaciju u Kataloniji. Ja mislim da ćemo situaciju poput Brexita imati i u drugim državama u narednih nekoliko godina. Dobro, a sada dajem riječ zastupniku Lundgrenu na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem. Kada govorimo o situaciji u Turskoj, ona je za nas potpuno neprihvatljiva. E, moramo biti jako e, kritični kada je riječ o postupcima te zemlje, te također moramo okončati svaku gospodarsku pomoć toj regiji. E, moramo razmišljati i o budućnosti te regije, a sve to je iznimno zabrinjavajuće. U slučaju Turske, kada govorimo o njihov, o našoj budućoj suradnji s njima, moramo biti iznimno oprezni. Kada govorimo o E, proračun istina da će doći do smanjenja troškova, odnosno smanjenja, sredstava, e, smanjenja e, sredstava u našem zajedničkom proračunu nakon izlaska Ujedinjene, nakon izlaska Ujedinjene kraljevine. Dakle, mi smo u Europskoj uniji bili uvijek jako veliki znači, davatelji u budžet Europske unije, a s time sada mora biti okončano. Prije nego što govorimo o tome kako trebamo planirati svo pregovaranje, mi moramo raspravljati o tome kako možemo poboljšati našu trgovinsku suradnju kako bismo imali čvršu Europsku uniju. Zahvaljujem. E, gospodin Kart, izvolite, imate jednu minutu. E, hvala predsjedateljice. Dakle, ova e, granica u Irskoj je i ovako i onako već do sada pretvrda i činjenica je da e, jako puno osoba e, sada plaća previsoku cijenu. E, sporazum u petak je bio iznimno koristan kako bi se izbjegle, e, znači sporazum na veliki petak, kako bi se izbjegle e, velika šteta u, Irskoj i to je nešto što je bilo iznimno bitno. Znači mirovni sporazum je jako bio bitan za e, cijelu Irsku, a ovaj sporazum bi mogao stvoriti nove probleme za irsku granicu. Mi ga podržavamo zato što je takav sporazum bolje nego nikakav sporazum, ali on se ne smije razvodniti, on ne smije utjecati na to da tamo sve sve općine, znači zajednice, tvrtke, e, poljoprivrednici budu u opasnosti. E, e, ovdje kada govorimo o suglasnosti, znači i o postavljanju veta, to je nešto što je apsurdno. Mi moramo zaštititi sporazum koji je sklopljen na veliki petak. I jedini cilj će zapravo biti irsko jedinstvo i jedino moguće rješenje i nadamo se da će ta inicijativa biti pokrenuta i da će to biti predmet e, idućih rasprava. Gospodin Nikolao Lavanos, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Odluke vijeća za narode i u Europskoj uniji i Ujedinjenoj kraljevini su opasne zato što nam govore da postoje razlike između naroda i vlada a e, u sjeni kapitalizma koji je trenutno aktivan na Balkanu i u Siriji. Ovdje govorimo o zabranama kada je riječ o izvozu oružja koje se odnosi na sve buduće situacije u Turskoj, a s druge strane Turska je ta koja ulazi na područje Sirije te također provodi nezakonite aktivnosti bušenja u isključivom gospodarskom pojasu Cipra. S druge strane, Francuska je ta koja pokušava dobiti na vremenu kako bi ojačala svoju poziciju na Zapadnom Balkanu. Imperialistički savezi između e, e, Grč, e, u Grčkoj, znači kako sa novom demokracijom, tako sa Sirizom, tako i sa drugim državama, to su ti koji koji, su ti, koji ne pogodaju situaciji. Gospodin Gosales Pons. Mi smo u proteklih deset godina prošli, barem kroz 20 e, godina, prošli kroz 15 velikih kriza. Kriza sa e, izbjeglicama, migrantima, euro, znači ruska invazija na Ukrajinu, e, kriza, kriza sa fake news, sa našim lažnim vijestima, također klimatski sporazum iz Pariza, kriza vladavine prava u nekim državama članicama Europske unije, kriza vjerodostojnosti europskih institucija zbog odabira špicen kandidata, rata, također e, trgovinski rat između e, SAD-a i Kine, a Brexit je jedna od najgorih odluka nacionalističkih populističkih vlada jer nitko e, zapravo nije e, znao što će se dogoditi, sada nitko ne zna kamo ide. Znači e, također državni udar protiv suverene države Španjolske i tako dalje. Jean-Claude Juncker, to su zaista bile teške godine, ali mi smo sada puno jači, puno ujedinjeni nego 2016. godine i Europska, unija je i dalje najbolja politička invencija najbolji politički izum 20. stoljeća. Zahvaljujem svima, Jean Juncker, Johannes, eh, Michel Barnier, znači hvala vam svima i mi smatramo da eh, vašim primjerom pokazujemo kako je to raditi angažirano s trudom i s ljubavlju eh, prema europskom projektu. Da, ti se zaista onako kao ja koji sam iz latinskih, latinskog porijekla zapravo osjećam jednako ljubiteljem kao ti kao luksemburžanin ovog zajedničkog europskog porijekla. Gospodin Korbet, izvolite. Doista ne pokazujete poštovanje prema našim govornicima. Gospodin Korbet na minutu i 30 i molim vas da slušate govor kolege. Da, točno. Britanska vlada želi da prođe ovaj sporazum u britanskom parlamentu u roku od tri dana tijekom tri čitanja E, novi sporazum od 110 stranica koji još uvijek nije objavljen, nema nikakve ocjene učinka koja bi bila objavljena na tu temu, niti postoji izvjesnost da će ta pravila funkcionirati i da će ovaj sporazum biti odobren u ovom obliku. Biće amandmana, bez obzira na kratke vremenske rokove, bit će nekih amandmana da se pokuša postići mekši Brexit jer nemojte se zavaravati. To je tvrdi Brexit. Evropska e, Velika Britanija izlazi iz Carinske unije, iz jedinstvenog tržišta. To je doista loš dil i za Ujedinjenu kraljevinu i za Evropsku uniju. Međutim, svaki sporazum trebao bi biti podastrt javnosti e, da se donese konačna odluka i to je jedino ispravno budući da je Brexit ispao bitno drugačiji od onoga što su obećali oni koji su se zalagali za izlazak prije tri godine. To nije ono za što su ljudi glasali, oni to mogu s pravom reći i imaju pravo reći želim moći ponovno donijeti odluku i to je raspoloženje u britanskoj javnosti što smo mogli vidjeti u nedjelju na ulicama Londona, to je ono što vidimo iz većine anketa, britanska javnost želi i ima pravo ponovno razmotriti ovu katastrofalnu odluku po našu zemlju. Hvala. Uh, Gospodine Corbett, imamo dva plava kartona prihvatit ću samo jedan jer mi je rečeno da imamo 20 govornika na popisu za spontano javljanje za riječ. Prihvaćate li pitanje gospodina Dobnija? Nadam se da sam dobro izgovorila ime. Izvolite, da, ja imam pitanje za gospodina Korbeta. Zanima me što bi on rekao pet milijuna birača laburista koji su glasovali za izlazak iz Europske unije. Kako ćete im objasniti da niste izdali njihove glasove ukoliko vaša stranka traži da se ponovno održi referendum i da oni ponovno glasuju. Mislim da se trebate doista sramiti stava vaše stranke. Većina birača laborista čak i u onim, na onim mjestima gdje su glasovali protiv su Naime, sada su vidjeli, većina njih je sada vidjela da je Brexit jedan desničarski projekt desničarskog krila Torijevske stranke koji će naštetiti gospodarstvu, koji će naštetiti zapošljavanju i neće donijeti ništa dobra Ujedinjenoj kraljevini i zato je laboristička stranka zauzela stajalište da bilo kakvo pitanje koje se tiče konačnog ishoda oko Brexita treba biti ponovno postavljeno britanskoj javnosti. Izvolite, pa ja prihvaćam činjenicu da je Ujedinjena Kraljevina glasovala za izlazak iz Europske unije, međutim u tom kontekstu oni koji su podržavali izlazak trebaju prepoznati da izlazak bez sporazuma doista može imati strašne posljedice za Irsku. O tome se nije razgovaralo tijekom kampanje za referendum, a sada je postalo ključno pitanje u raspravama o postizanju sporazuma o povlačenju. No moramo jasno reći da nije Europska unija ta koja odugovlači izlazak e, Britanije iz Europske unije, nego je to sam parlament i mi trebamo biti što bliže sporazumu o razdruživanju koji je dogovoren i da se to ne odražava negativno na Sjevernu Irsku. Prema tome moramo imati demokratsku kontrolu u Donjem domu Britanskog parlamenta kako bi se tamo došlo do zaključka kao i ovdje u Europskom parlamentu. I ne možemo smanjivati prava europskih građana u Sjevernoj Irskoj. Ljudi iz Europske unije koji su se nastanili u Sjevernoj Irskoj bilo bi doista sramotno kada bismo deportirali europske državljane sa Irskog otoka. Riječ ima zastupnica Rajnske na jednu minutu. Hvala vam, drage kolege. Trenutno se u Ujedinjenoj kraljevini priča određeni narativ i neki kolege iz ovoga doma ne pomažu u tome. Govori se o tome da se Europska unija e, želi nas riješiti da žele da izađemo. Moramo jasno reći da je ovaj parlament još uvijek parlament i europskih građana. Europska unija se nije umorila zbog Velike Britanije i nije osjetila zamor zbog daljnjih pregovora. Prema tome, mi želimo pronaći zajednička rješenja. Ono što nas zamara su premijeri koji daju obećanja koja ne ispunjavaju, premijeri koji se koriste zavaravajućim e, izjavama, posebno u ovakvim trenucima. Ono što nas zamara su premijeri koji ne shvaćaju da ukoliko ovaj sporazum ne prođe kroz e, britanski parlament, morat će se održati referendum kako bi britanska javnost e, dala konačni sud o ovom pitanju. Gospodin eh, Madison na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Prije svega, eh, vi u sljedećih mjesec dana nećete više biti ovdje, što dobro. Jer ima stvari oko kojih se slažem sa gospodinom Junkerom, ali kao što je sam rekao prije pet dana, ne postoje argumenti za daljnju odgodu, tako da Brexit e, se mora dovršiti. Što se tiče kolega koji govore o demokraciji, neki se pribojavaju novog referenduma, rekao bih da sam siguran da u Ujedinjenoj kraljevini postoje milijuni birača koji nisu zadovoljni što ste vi ovdje u Europskom parlamentu. No što poduzeti? Hoćemo li raspisati nove izbore za Europski parlament zato što nisu zadovoljni rezultatima izbora? Naravno da ne. Vi imate mandat na pet godina. Isto vrijedi i za novi referendum, možda za deset ili dvadeset godina. Možemo očekivati da se održi novi referendum za pristupanje Europskoj uniji, no uvjeren sam da se to neće dogoditi budući da konzervativci, stranka Brexit imaju šanse dobiti sljedeće izbore zato što će realizirati Brexit. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Hanon na jednu minutu. Hvala vam, predsjednice. Ono što nas ovdje e, doista muči jest e, ne nepoštenje zastupnika, nego činjenica da vrijeđaju našu inteligenciju. Oni su mogli odbiti neke stvari, međutim oni stalno skrivaju svoju stvarnu motivaciju. Mislili su ako mogu odgoditi stvari, onda će se krivica svaliti na Borisa. Oni misle da ako pozivaju na djelovanja, ali ne glasuju da mi to nećemo primijetiti, da ćemo zapravo pristati. I oni zapravo žele uvjeriti da su svi birači, žele nas uvjeriti da su svi birači koji se zalažu za izlazak glupi. U posljednjih 50 eh, anketa vidi se da i dalje postoji snažna potpora za Brexit. Jedina mogućnost koja je sada pred nama jest da prihvatimo ovaj sporazum ili će konzervativci doživjeti konačnu pobjedu na sljedećim izborima. To su zapravo jedine dvije opcije koje su pred nama. Gospodine Han, gospodin Smith vam želi postaviti pitanje. Uh, Hvala lijepo, ja sam doista zahvalan eh, gospodinu Hananu eh, na njegovoj kritici upućenoj nepoštenim političarima i očito se želi ispričati o zbog eh, citata da nitko ne želi napustiti jedinstveno tržište to je govorilo opetovano za vrijeme za vrijeme kampanje za izlazak. Želite li se ispričati zbog tih prethodnih izjava? Pa to nije istina, ja nisam opetovano to ponavao za vrijeme kampanje. U mojih 53 intervjua prije samog početka kampanje ja sam jasno rekao da bi za nas najbolji ishod bio model Švicarske. I to je bio moj stav prije, za vrijeme i nakon kampanje. Nisam promijenio stajalište, a pitam se što je s vama? Vi ste čitavu svoju karijeru tražili neovisnost za jedan dio Velike Britanije. Možda ste vi licemjerni ili ne prihvaćate kada e, čitava Velika Britanija glasuje za neovisnost. Vidim da ima još e, zahtjeva e, za plavim kartonom, no prihvatit ću još jedan a ostali će morati odustati. Gospodin Faraž, na jednu minutu. Nakon tri strašne e, godine pregovora Michel Barnier je uspio nagovoriti Borisa Johnsona da se potpiše novi sporazum koji jamči još tri godine strašnih e, pregovora i e, zapravo svodi Ujedinjenu kraljevinu na status kolonije Europske unije. Zašto to Boris čini? Zato što ne želi odgodu. On to radi zato što zna da će odgoda naštetiti konzervativnoj stranci u e, anketama javnog mnjenja i zato želi ovaj sporazum prije nego što se svi probudimo. Stalno ista priča. Konzervativna stranka je ono što najvažnije, a ne sudbina zemlje. Ono što nam treba jest savez onih koji su za izlazak iz Europske unije u čitavom političkom spektru kako bismo dobili sljedeće izbore. Jedini način da iziđemo odavde jest da imamo jasan e, i neopoziv Brexit. Ovo je moj posljednji, ja bih rado rekao da je ovo moj posljednji govor u ovih 20 godina, rado bih to rekao gospodinu Junkeru, ali nažalost, molim vas kolege, ali imam dojam da ćemo se ponovno vidjeti u studenom. I'm really sorry, Nismo eh, čuli zadnji dio vašeg govora, gospodine Farage, jeste svi eh, aplaudirali. Gospodine Tajani, imate minutu i pol. Presidente. Gospođo predsjedateljice, Dragi Donald, dragi Jean-Claude, ja se slažem sa vašim negodovanjem i vašom ljutnjom zbog rezultata do kojeg nije došlo u vijeću, a kada je riječ o e, Balkanu. E, Turska, Kina, Rusija, Saudijska Arabija, one su te koje ulažu i energiju i resurse u Balkan, a mi smo ti koji se povlačimo ne olakšavajući stabilnost te regije koja je ključna i za stabilnost cijele Europe. Mi ne šaljemo pozitivne poruke već negativne poruke. To je bila grozna e, odluka, grozna pogreška koja zapravo Europu svrstava među nerelevantne dionike na tom području. Dakle, mi nismo napravili niti srabre izbore na Bliskom istoku. E, nismo znali jasno reći Turskoj da ne smije napasti taj dio Sirije zato što se ne traže e, znači terorističke odnosno kurski teroristi u Siriji nego se oni nalaze u, u Turskoj, a napad ti čitav kurdski narod je zaista nevjerojatno i pogrešno. Znači, mi i dalje činimo grešku za greškom, a Europa zbog egoizma pojedinih država ne uspijeva biti glavni dionik događanja u svijetu. Nismo imali hrabrosti reći Turskoj ili se e, obratiti Međunarodnoj trgovinskoj organizaciji e, da prijavimo zapravo e, potpore koju je davala vojska znači industriji čelika u Turskoj, a to je bila nelojalna konkurencija industriji čelika u Europi. Dakle, mi smo ti koji moramo moramo napustiti nacionalnu e, nostalgiju kako bismo stvorili zajedničku strategiju i postali glavni dionik na međunarodnoj sceni. Dakle, mi moramo biti usmjereni prema jednoj reformi, a to je povratak politici. Ako se mi ne vratimo politici, onda ćemo postati potpuno irelevantni u budućim desetljećima. For a sada, gospođa imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. E, draga predsjedateljice, povjereniče, predsjednice vijeća, predsjedniče vijeća. E, ja želim reći gospodinu Junkeru koji je tijekom svog cijelog mandata e, poštivao načelo raznolikosti. Možda ćemo jedan dan i mi uspjeti shvatiti važnost tog načela. Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru i o odlukama Europskog vijeća, ono ne odražava razlike među državama članicama po pitanju prijedloga finskog predsjedanja. Mi znamo da jako velika većina država članica e, se ne slaže sa predsjedništvom. E, ne uzima se u obzir niti stajalište Europskog parlamenta, e, niti zadnje zaključice koje smo donijeli u ovom domu, niti preporuke Europske komisije. Osim toga, nemaju se na umu niti znači politički kompromisi povjerenice van der Leyen, predsjednice van der Leyen. Kada govorimo o E, ovoj e, situaciji koju su mnogi prije mene spomenuli. Jasno je što se može napraviti u idućih sedam godina u tom višegodišnjem financijskom okviru, ali Europski parlament se neće odreći svojih nadležnosti, nego će dalje zagovarati vrlo snažan i e, dugoročan proračun E, držimo se onoga što smo odlučili e, početkom 2019. E, godine i održat ćemo pregovore kao što smo to činili od studenog prošle godine. A sada dajem zastupnici Kedar. Gospodine predsjedniče, gospodine Tusk, vi ste uspjeli postići sporazum zajedno sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom kojeg također želim ovdje pozdraviti. Moramo poštivati europska pravila, moramo isto tako poštivati suverenu odluku britanskog naroda. Ovdje e, se želim obratiti Nigelu Faražu koji se 20 godina borio protiv Europe i 20 godina ga je ta ista Europa hranila. Ono što je danas važno jest budući odnos e, između Europske unije i Velike Britanije. Želim pozdraviti trud koji je uložio Michel Barnier i njegovi suradnici kako bi se doista održala jedna vizija za budućnost Europe. Možda će biti potrebna nova odgoda, no želim iskazati ovdje svoju želju da se prihvati samo bude li za to postojao dobar razlog. Želim pozdraviti vaše aktivnosti kako biste iznjedrili jedan europski projekt za budućnost. Gospođa Skotke, to jednu minutu. Hvala, gospođa predsjedavateljice. Zbog tome što Johnson pokušava parlament u Westminsteru ugurati uz sam sporazum, mi to trebamo učiniti kako spada, to je zapravo u interesu Europske unije i isto tako i sama analiza isto tako jest važna s obzirom da je to napad na integritet jedinstvenog tržišta. Europske standarde ne smije dozvoliti da ovo um, Brexit kao takav nas umori. Želimo pozdraviti e, ovaj zajednički stupanj pripremljanja gospodina Barijeja, a isto tako i standardi kad je reč o okolišu, prava radnika i oporezivanje. Međutim, u ovom sporazumu Johnson je ove restrikcije koje se tiču samog sporazuma o povlačenju uspio unijeti u područje političke deklaracije koje neće biti pravno obvezujući. To je jasan signal da Ujedinjena kraljevina zapravo postaje Singapur i da je to e, ujedno i grožnje mišljenja o ovom jedinstvenom tržištu. Europski parlament je sprzumio se oko toga da nećemo ratificirati prije Ujedine kraljevine. Moramo se toga držati bez obzira na pritisak koji može doći iz vijeća da donesemo te vrlo rizične odluke. Naš je zadatak da zaštitimo europski projekt, a isto tako i prava sadašnjih i budućih građana Europske unije. Jednu minutu, gospodin Panza. Dobar dan, predsjedateljice. Zaključci vijeća o klimatskim promjenama ostavljaju mnogo toga još neostvarenog. Također, koristili su se ideološki pristupi koji ne rješavaju nikakav problem. Vidjeli smo u ovim trenucima na e, mnogim pokrenama na sjeveru Piemontea da je, ima jako velikih odrona zbog e, poplava i zbog nevremena i također smrtnih slučajeva. Dakle, nećemo porezima riješiti klimatske poreze, ali tako da lokalne vlasti omogućimo da interveniraju, a da ih se pritom ne strpa u zatvori, da ih se ne osuđuje da uzurpiraju imaju teritorij. E, drugo pitanje, moramo izbjeći da fond solidarnosti kao što je predložila Europska komisija zajedno s vijećem da se koristi za ono za što nije predviđen, odnosno za eventualne e, potencijalne e, izmišljene prijetnje koje će izazvati Brexit. To je fond koji mora koji mora izdvajati sredstva za katastrofu uzrokovane klimatskim promjenama koje se događaju sve češće i samo za to mora ostati. Hvala. Gospodin Sinčić, jedna minuta, izvolite.

i hrvatska se s korupcijom ušla u europu umjesto da je europa s visokim standardima ušla u hrvatsku. gospodine sinčić obraćam se vama plavi karton gospodina sokola želite prihvatiti? Izvolite, postavite pitanje. Gospodine Sinčić, ovo nije prvi put da, da lažete, omanjujete i potkazujete vlastitu državu u ovom visokom

gospodine sokol ja se nadam da vi dobro znate članak three hundred thirty nine hrvatskog kaznenog zakona govori o podmićivanju zastupnika i molim vas uđite u proces kojem se dosta raspravljalo ovih dana u hrvatskoj javnosti o tome kako je ispitivana imovina gospođe šuice i vidjet ćete da je europa vjerovala hrvatskim institucijama. najkorumpiranijoj zemlji u europi njihovim institucijama se vjeruje bez ikakve provjere po hrvatskom aršinu ne po finskom aršinu

E, budući da e, se moramo nositi sa e, postupcima stranke Brexit ili pak Macronom koji nema strpljenja za ovaj cijeli postupak. Dakle, moramo svima dati više vremena. Nama je potrebno produljenje ili da odgodimo donošenje ovog sporazuma. Ovisno, neovisno o tome hoće li i što će odlučiti britanski parlament. Dakle, ja mislim da ovdje imamo nešto što je bitno držati na uma, to je da Europa mora voditi ovaj cijeli e, projekt. E, dakle, mi možemo možda kroz ovo vrijeme donijeti i drugačiju odluku. Dakle, mi želimo da UK ostane u Europskoj uniji, ali na kraju, ako žele otići, onda im moramo dati da to i naprave po e, uvjetima po kojima žele, jer to bi trebala biti Europa. Gospodin Benifej, izvolite imate jednu minutu. Kada govorimo o tim razočaravajućim zaključcima vijeća, oni pokazuju potrebu e, da Europska unija usvoji instrumente kako bi dovela do promjena u svijetu koji nas okružuje. Ja smatram da je iznimno ozbiljno da lideri nisu mogli napraviti korake prema naprijed u višegodišnjem financijskom okviru. Oni se ne slažu praktički oko svega, oko nacionalnih doprinosa, oko kohezijske politike, oko vlastitih resursa i tako dalje. Znači, to znači da će dovesti do e, e, rizika po pitanju financiranja europskih eh, programa koji su ključni za dobrobit naših građana. Europska unija je samo gledatelj kada je riječ o napadu Erdoana i ostavili smo na, cjedilu kurski narod koji je bio naš eh, sugovornik u borbi protiv Daesha. Također kada govorimo o eh, gospodarskim i trgovinskim sankcijama mi moramo njih poboljšati i pojačati kako bismo udarili na one specifične trgovinske interese Turske. Također u središtu interesa Europskog parlamenta Europskog vijeća. E, Europski parlament je taj koji stalno potiče da prekinu tu dugačku inerciju koju kojoj se Europska unija nalazi već godinama. Vezano s plave kartice, prekinut ćemo sad e, ovaj dio, imamo 22 javljena u spontanom za reći bit će jako teško ispuniti sve želje. Gospoda Hranzova, izvolite, imate jednu minutu. Thank you very much, madam. Hvala, gospođa predsjedavateljice. Kada govorimo o Brexitu, to čini se temom dana, a želim isto tako istaknuti svoje žaljenje zbog zaključka vijeća, a vezano uz temu e, proširenja. I Sjeverna Makedonija i Albanija su učinili sve što smo od njih tražili. Oni su učinili ogromne korake i to na uštrb političke stabilnosti. A kakvu poruku im danas šaljemo? Za sve one koji su se sportivili e, pregovorima o pristupanju, zapravo je potrebno da ih se dogode neke daljnje akcije Sjeverna Makedonija, Albanija, e, trebaju ispuniti ove akcije kroz financijske i političke mjere. Ne možemo ostaviti ove dvije države bez jasnog e, opredjeljenja da mogu ići napred. I Sjeverna Makedonija i Albanija su evropske države i zbog toga je naša obaveza i prema nama također da se započne postupak proširenja. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin Badela, jednu minutu. Hvala vam lijepo. Nakon svake međunarodne krize moramo konstatirati da Europa pokazuje nemoć. Svi su osudili tursku invaziju u sjeveroistočnoj Siriji Međutim, e, mi nismo bili samo spremni na neke mjere odmazde. E, dakle, tu imamo članak 29. ugovora u Europskoj uniji kako bismo uveli embargo za prodaju svog oružja Turskoj. Trebamo nametnuti carinske pristojbe za turske proizvode i dovesti Erdogana pred zid. Jučer Rusija nije imala jednako tako blag e, tretman. Nekada se govorilo za Otomansko carstvo da je bolesnik na Europi, međutim danas smo mi Evropljani bolesni, bolesni smo od mazohizma zbog kojega mi dajemo e, milijarde eura zemlji koju vi još uvijek smatrate službenim kandidatom za članstvo. Mislim da trebamo promijeniti stvari ili će se povijest za to pobrinuti. Gospođo Zlati, jedna Hvala, gospođo predsjedavateljice. Još e, jedno Evropsko vijeće, još jedan sporazum i još e, veća kapitulacija Borisa Johnsona. Premijer koji 2. E, listopada je kazao da Ujedine kranje treba napustiti Evropsku uniju u cijelosti je zapravo potpisao sporazum gdje Sjeverna Irska će primjenjivati carinski kod Evropske unije a isto tako kad je reč e, o proizvodima neće se plaćati sve pristojbe i nakon provjera kakav je zapravo sporazum on E, se suglasio i zapravo sva robe koje prelaze iz Sjeverne Irske u Ujedinu Kraljevinu i Veliku Britaniju zapravo će podijeliti carinama 65 funti po svakoj deklaraciji, trošak 70%. E, e, trgovine Sjeverne Irske odvije se sa Velikom Britanijom. To je ogromna prepreka samom gospodarstvu Sjeverne Irske, razdvajanja Sjeverne Irske u carinskim pitanjima i nekim drugim pitanjima, zapravo odvajanje od unutarnjeg tržišta. Ako je to sve učinjeno za jednu politiku gospodarske neovisnosti, Sjeverna Irska je objavila da će e, postati žrtvom u bilo kojem sporazumu Velike Britanije. To je zapravo jedna sramotna pozicija. Boris Johnson je uvijek isticao da niti jedan premijer ne može potpisati tako nešto. Our next speaker... Sljedeći govornik, jednu minutu, gospodin Niedermayer. Thank you very Hvala, gospođo predsjedavateljice. Dozvolite da ne spomene Brexit. Ja želim govoriti o Europskom vijeću i na samom početku dozvolite da zahvalim gospodinu Tusku i gospodinu Juncker na njihovom predanom radu u svim sastancima Europskog vijeća u prethodnim godinama, ali možemo isto tako vidjeti da i samo nastojanje i preopredeljenost nisu dovoljni. Ovo je doista važno pitanje. Pitanje je li Europsko vijeće e, mjesto suradnje, međusobno poštovanja i odgovornosti koje se preuzima, a u pronalaženju dobrih e, rješenja za budućnost. Ili je to doista mjesto na kojem se igraju političke igre nesporazumi koji se iznose, a isto tako i nekonzistentne odluke koje se donose. Čini mi se da je Srednje Evropsko vijeće i zapravo eh, ovaj drugotni skup eh, prevladao. I čini se da svi ovi problemi će se i dalje nastaviti. Hvala vam lijepo. Gospodin Šider, imate jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Brexit eh, postoje zapravo pričom bez konca i kraja treći premijer koji se bavi ovim pitanjem i sve je gora i gora situacija. Brexit eh, i sve oko Brexita je zapravo rezultat eh, E, same e, nedomice u Torijevci, među Torijevcima, a isto tako i premijera Johnsona koji je egoističnu igru igra za leđa svojih građana, prije svega kad je riječ o Velikoj Britaniji i tamošnjim građanima. Ako nam treba Brexit, onda nam treba isto tako jedan dobar sporazum, a moramo postati jasno, bez obzira u kojem obliku Brexit, to znači e, niži stupanj socijalnih prava, niži stupanj zaštite potrošača, manje za zdravstveni sustav u Velikoj Britaniji, i zbog toga je ta ideja loša. Poštovana predsjedavateljice, možemo isto tako i vladu ujedinjene kraljevina ne možemo odvratiti od greške, međutim, ni mi ne smijemo počiniti grešku i zbog toga je jasno da ovaj Europski parlament, po mom mišljenju, treba odlučivati o sporazumu tek kada Britanski parlament sa svim svojim domovima donese konačnu odluku, a tek tada ćemo mi doći na red, sa našom odlukom. Hvala. Jedna minuta, gospodin Kučak. Štovane kolegice i kolege, gospođo predsjedateljice, Dame i gospodo, na vrskom vijeću dobro su vrlo važne stvari. E, Učinjeni su doista iskoraci kada je riječ o rješavanju e, humanitarne krize u sjeveroistoku Sirije, a isto tako i e, sporazum o višegodišnjem financijskom okviru koji treba donijeti. Brexit je također bila važna tema. Ujedinjena kraljevina je pred izlaskom iz Europske unije. E, Boris je želio da se to dogodi 31. listopada, međutim, on to radi besciljno. Mi trebamo podupriti e, dakle, odgađanje ovog roka, a svi e, su željeli da se to dogodi upravo ovog zadnjeg vikenda u desetom mjesecu. Ne mogu, a da ne spomenem povijesnu pogrešku koja se tiče Sjeverne Makedonije Albanije. Bilo kakvo odgađanje i pregovora, te isto tako i odgađanje bilo kakvih faza u tom pogledu jest velika greška. Moramo ponuditi stabilnost toj regiji, ne smijemo dozvoliti da Sjeverna Makedonija i e, Albanija postanu žrtvom. Ganča, izvolite, imate ne vidim kolegicu e, da je u dvorani. Gospodin Kristoforu, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, htio bih e, pozdraviti ove vrlo važne odluke Europskog vijeća kada je riječ o djelovanju Turske u isključivom gospodarskom pojasu e, Cipra, a time se krše naša nacionalna prava. Također, Želim zahvaliti gospodinu Tusku na njegovoj prisutnosti danas ovdje i na njegovoj prisutnosti u, u, svim događanjima i radu koji je napravio proteklih pet godina. Također i gospodinu Junkeru koji je e, doprinio prestižu Europske unije. Turska je napala Siriju na isti način na koji je napala i Cipar prije 45 godina te je devastirala našu državu. Ja sam E, ponavljao u više navrata da se moramo suprotstaviti politici Turske. I upravo zbog toga mislim da moramo prihvatiti prijedlog predsjednika Webera, a to je da Turska ne smije biti dio naše carinske unije sve dok napada države poput Sirije te krši e, vrijednosti i prava moramo prihvatiti prijedlog Manfreda Webera namećući gospodarske sankcije Turskoj. Jedino na taj način Turska će moći shvatiti da je Europska unija unija vrijednosti koje mora poštivati. I evo, zaključno, gospođo predsjedateljice, želim reći da će Europska unija jedino na taj način pokazati potrebno vodstvo. Hvala. Gospodin Picula,

i morali smo otvoriti pregovarački proces sa Sjevernom Makedonijom Albanijom. Oni nas trebaju i mi e, na ovom e, divljem zapadu trebali smo Europu u tim divljim vremenima koje smo prošli isto vjerujem da je potrebno njima. Gospodin Mareno Sanchez, izvolite. Zahvaljujem. Hvala lijepo, dragi Gospodine Juncker, gospodine Tusk, želim vam mnogo zahvaliti na vašem trudu. Dame i gospodo, Brexit nas je ostavio u totalnoj, ispunjujućoj situaciji. Dakle, i dalje se kao taj koji vlada, a ova politička ucjena se mora zaključiti i završiti. Ono što moramo napraviti, a to je spriječiti eh, hard Brexit. No, zbog toga ne smijemo zanemariti druge prioritete. Nama treba višegodišnji financijski okvir koji će biti ambiciozan i ići će puno više od jednog posto BND-a. Također, eh, kada govorimo o šefovima država i vlada, nadamo se da će postići dogovor o tome. Kada govorimo o e, klimatskim promjenama i o digitalnoj agendi, nama trebaju resursi kako bismo se borili protiv e, nezaposlenosti mladih i također e, za implementaciju ravnopravnosti, politika za ravnopravnost spolova. Ono što nama treba, a to je i ojačavanje onih tradicionalnih politika, to su socijalna i kohezijska politika te zajednička poljoprivredna politika. Ne smijemo dopustiti da se ruralna područja i iz njih da se ljudi i dalje iseljavaju. I zato zato moramo raditi na tim prioritetima. Hvala vam. Zahvaljujemo sada im riječ zastupniku Keliju. 31.10. jeste datum i isto tako podsjeća nas na vrijeme E, riječ je o vješćarenju, vješticama, Halloween, a isto tako sve ovo jest u nekom duhu Halloweena koji nas okružuje i to je upravo i sam sporazum o povlačenju. Potrebno je e, uzeti si vremena i učiniti to kako treba. Tri godine, ako treba čekati još tri tjedna, onda je to bolje da učinimo e, baš onim tempom koji je potreban. I upravo ukazavši na to, sam sporazum o povlačenju je bolje od e, zapravo neurednog povlačenja. A premijer Johnson i gospodin Michel Barnier imaju naše povjerenje e, na putu koji e, upravo kroče i imamo njihovo povjerenje. Na kraju želim isto tako ti ono što su ponovili gospodin Sponci i neki drugi kolege i obratiti se gospodinu Junkeru. Bili ste fantastični u svojih pet godina, vi ste pokazali veliku sposobnost rukovođenja i svi smo vam jako zahvalni na tome. Hvala vam lijepa. kolegice i kolege, sada prelazimo na one najteži 22 javljanja. Ja mogu uzeti samo sedam javljanja Gospodin Kicas, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice i tekako je zabrinjavajuće da postoji znači konflikt, sukob između Francuske i Njemačke. Oni se oko mnogo toga ne slažu, oko financiranja eurozone, oko proširenja na zapadni Balkan, oko reakcije vezano uz akcije na Tursku, uz turske aktivnosti, također u odnosu na Rusiju. E, kada govorimo o tom sukobu i o tim razlikama, oni su vrlo opasni jer ako bi se uspjela postići bolja suradnja između između Francuske i Njemačke, mnogo bismo toga mogli postići. Puno hvala gospodinu Junkeru na svemu što je učinio na, za moju zemlju. Svi smo mu zahvalni na tome u Grčkoj, neovisno o e, političkom e, opredjeljenju. E, Juncker nas e, voli zbog onoga što jesmo bez obzira na naše probleme i voli nas i sa našim problemima i sa našim snagama. Uh, Hvala vam predsjedniče. Europsko vijeće igra igrice sa svima nama. Ne smeta im da prihvate vremenske rokove Borisa Johnsona, ali istovremeno nisu htjeli prihvatiti rokove koji se tiču pridruživanja Sjeverne Makedonije i Albanije europskom projektu. Spremni su prihvatiti obećanja lažova premijera iz Velike Britanije, ali nisu spremni prihvatiti obećanja naših dobrih susjeda. Mi smo dali obećanje Sjevernoj Makedoniji i mislim da ukoliko ga ne ispoštujemo, to bi mogla biti velika povijesna greška. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, kakav međunarodni sporazum možemo požuriti bez odgovarajuće kontrole? Vijeće pokušava prebaciti vrući krumpir Europskom parlamentu bez dovoljno vremena za analizu prije ratifikacije ili odbijanja. Brexit neće naprosto nestati sam od sebe. Ukoliko sporazum prođe, to će biti samo početak a ne kraj. I sada tek kreće onaj teži dio. Gospodine Ansip. Madame, gospođo predsjednice, dragi Jean-Claude, dragi kolege. Prije svega želim zahvaliti tebi Jean-Claude na vrlo kvalitetnom vodstvu i sada i vezano uz Brexit. Nakon referenduma o Brexitu dobili smo dosta odlučne izjave iz Londona. Brexit je Brexit. Be, situacija bez sporazuma bolje od lošeg sporazuma. U posljednjih eh, pet godina kao potpredsjednik eh, zadužen za digitalno tržište ja sam se bavio nekim praktičnim